Bardzo serdecznie Państwa witam po... Dobar dan, dame i gospodo. Htio bih vam svima srdečno izraziti dobrodošlicu. Nakon kratke stanke koju smo imali od eh, protekle plenarne sjednice u Strasburu, i htio bih sada pozdraviti naše goste ali prije nego što to učinim, možda bih mogao reći samo nekoliko stvari u našem programu. Današnji sastanak prenosimo putem interneta, a zatim u 5 sati, dakle u 17 sati danas popodne mijenjamo dvojnu za sastanak, idemo na zajednički sastanak kojeg ćemo držati zajedno sa odborom za ženska pitanja gdje ćemo raspravljati o svemu što se tiče žena u ruralnim područjima Dakle, imat ćemo zajednički sastanak u dvorani 1G3, to je dakle dva kata ispod ove naše trenutne dvorane za sastanak. I onda dopustim da kažem samo nešto o našem dnevnom redu. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Mislim da smo dnevni red usvojili i možemo prijeći sada na najvažniju točku za današnje popodne, a to je saslušanje o e, ulozi konzervacijske poljoprivrede kada se radi o osnaživanju poljoprivredne produktivnosti i usluga ekosustava. E, dame i gospodo, ovo je vrlo važno pitanje jer se to tiče novog pristupa, a to je nešto što je naravno važno kada se radi o tome kako se mogu poboljšati e, ekosustavi Ovdje se radi više o organskom biološkom pristupu, ako mogu tako reći. I zapravo je u suštini ideja ta da poljoprivreda postane učinkovita, da se poveća produktivnost poljoprivrede, a da istodobno postane i povoljnija za okoliš i prije svega za samo tlo. Također želimo bolje iskoristavati resurse koje imamo na raspolaganju kako bismo ostvarili bolji učinak s tim istim resursima. Imamo ovdje panel, imamo razne goste koji su stručnjaci sa renomiranih sveučilišta i sada bih htio pozdraviti gospođu Trevinjo Taradas. Ona je project manager iz Europske federacije za konzervacijsku poljoprivredu, a ona je također i profesor na sveučilištu u Kordobi. Dobrodošli, gospođo Trivinju. Sljedeći slučaj koji bih htio pozdraviti je gospođa Julia Cooper sa sveučilišta iz Newcastle za poljoprivredu, hranu i ruralni razvoj. Ona je voditeljica pri istraživanjima tla i e, minimalnog organskog oranja. Sljedeći slučaj koji bih htio pozdraviti je gospođa Eva Toremoča. Ona je istraživačica na sveučilištu Pablo de la Vide u Sevilji. Istražuje agroekološko e, i ekološku poljoprivredu i klimatske promjene. I na posljedku pozdravljam gospodina Molina Fabru. On je profesor E, menadžmenta gastronomije i kulinarstva e, na sveučilištu Contemporary Master Chef University. Pozdravljam sve naše slučajke. Vjerojatno ste obavješteni o tome kako ćemo organizirati ovo saslušanje. Svatko ima otprilike 10 minuta za izlaganje. Nakon prva dva izlaganja ćemo imati pitanja od strane zastupnika Europskog parlamenta, zatim i um, vaše odgovore. Naravno, mi želimo na najbolji način iskoristiti, znanje koje vi, naši gosti, uvaženi dame i gospodo, možete s nama podijeliti. Stoga bih kao početak predao riječ gospođi Trivinju Taradas. Ispričavam se što počnemo malo kasnije. Izvolite. Gracias, presidente. Hvala gospodine predsjedavajući i dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo govoriti o ovom pitanju koje se tiče zaštite tla. To je jedan od ključnih elemenata. Na tečem jeziku čujemo rumunski jezik ale Președinte, bardzo, președinte. Bardzo, bli, bardzo bliskie, bliskie, bliskie. Dobro, to nije tako daleko od francuskog jezika, vaš jezik, pa možda i razumijete. Mulțumesc, președinte. Ok. Grazie, buona tarde a todos. Tarabella pokazuje, że jest ok. Rozpoczynamy. Bardzo proszę. Gospodin Tarabela je rekao da je sada u redu, pa evo možete nastaviti gospođo. Pan, pan eh, posao Agniju. While we're just talking about Ispričavam se gospodin Agniju. Ja nemam problem s prevodom, ali eh, ne čujem jako dobro. Pojačao sam eh, maksimalno ovdje, ali ne čujem i dalje dobro, pa ako mogu zamoliti samo da se e, govori malo glasnije. E, prevoditelj kaže da ne može govoriti glasnije, ali evo nada se da svi čuju dobro prevod na engleski jezik. Buenas tardes a eh, estaba diciendo que es un honor para nosotros. Dobar dan, dame i gospodo kao što sam rekla, u ime e, Federacije za e, konzervacijsku poljoprivredu želim reći da mi je veliko zadovoljstvo govoriti o konzervaciji tla kao ključnom elementu u politici poljoprivrede Europske unije. Naša e, udruga je osnovana 1999. godine, sadrži 14 nacionalnih udruga i pokušavamo promovirati održivo korištenje tla u poljoprivredi. Najprije ću vam pokazati što sad, što nas, što, kakvim se um, narušavanjem tla suočavamo. Vidimo da je Europska e, komisija u svojoj strategiji o tlu već e, utvrdila e, do kakvog narušavanja tla je došlo i procijenila troškove ovog narušavanja. Ako sve zbrojite, vidjet ćete da dolazimo do 38 milijardi godišnje troškova, a sličnu tu sumu trošim, smo potrošili i prošle godine na e, izravna plaćanja u okviru ZPP-a. Pogledajte sada ovu fotografiju. Nadam se da sva da ovakvu boju vode ne možete naći u svim europskim gradovima. Ovo je sve prouzrokovano e, narušavanjem tla i e, dijelovima zemljišta koje se kasnije pronađu u E, ovim rijekama. Glavni uzrok narušavanja tla je oranje, odnosno obrada tla. Na taj način se narušava samo tlo i postaje podložno eroziji. Ovdje možete vidjeti neke od primjera erozije tla i možete vidjeti e, štetu koju ta erozija prouzrokuje u Europi. To je naročito bitno za stalne usjeve. Ovdje možete vidjeti, na primjer, e, drvo i korijenje tog drveta koje je u potpunosti izašlo iz tla i možete vidjeti do koje mjere je narušeno tlo sa lijeve i desne strane. Također morate biti svjesni činjenice da današnje vrijeme poljoprivreda prema sadašnjim brojkama predstavlja 10%, a možda čak i više e, predstavlja uzrok e, stakleničkih plinova u omjeru od 10%. Sve bismo to mogli smanjiti ukoliko se počnemo baviti dobrim poljoprivrednim praksama, a jedna od njih je konzervacijska poljoprivreda. Ako ne oremo zemlju, onda e, kisik e, ne dolazi u kontakt sa CO2 iz tla, što znači da ako ne oremo zemlju, onda isto tako ne koristimo toliko ni fosilna goriva. Sve ovo što sam sada rekla e, ide u tom e, smjeru da se prinos u Europi smanjuje. To predstavlja ogroman problem. FAO je već e, to sasvim jasno rekao, što znači da moramo imati jedan održiv prinos, održiv e, pristup e, e, obrade zemljišta, moramo ići ka održivoj poljoprivredi. Što mi predlažemo? Evo, ja ću vam pokušati objasniti koja su tri osnovna načela koja su međusobno povezana, a koja se tiču konzervacijske poljoprivrede. Ne možemo samo primijeniti jedno od ovih načela, već ih moramo primijeniti sva tri istovremeno. Najprije e, trebali bismo e, ići ka direktnoj sjetvi, dakle bez oranja na taj način možemo pojačati prisutnost organskih tvari u tlu i e, moramo imati e, permanentnu pokrivenost tla kako to tlo ne bi bilo podložno eroziji i isto tako bismo trebali imati rotaciju usjeva kako godišnjih tako i permanentnih odnosno trajnih usjeva. To bi bilo rješenje da e, na optimalan način e, dobijemo najveći e, prinos. Isto tako duši koji se nalazi u tlu može pomoći daljnim usjevima, tako da ćemo onda e, koristiti manje gnojiva koje sadrže dušik. Dakle, kroz konzervacijsku poljoprivredu možemo očuvati tlo, također možemo e, tlo učiniti plodnim. Isto tako to utječe i na skladištenje ugljika u tlu i e, možemo ublažiti klimatske e, promjene, a ovo se sve može primijeniti na sve vrste tla, bilo da se radi o e, zaleđenim tlima ili o, na primjer, pjeskovitom tlu. Ono što trebamo učiniti je da e, našu praksu prilagodimo e, regionalnim e, karakteristikama. Ovo je dobra poljoprivredna praksa koja je u skladu sa drugim dobrim poljoprivrednim praksama koje već postoje i primjenjuju se, kao na primjer one koje su opisane u integriranoj strategiji za borbu protiv e, štetočina. Sve to nas vodi ka održivijoj poljoprivredi. Dakle, moramo optimizirati e, korištenje i e, gnojiva kao i hranjivih tvari. Ovdje vam želim samo pokazati razliku između konvencionalne obrade tla i e, konzervacijske obrade tla. Konvencionalna poljoprivreda mijenja okoliš, mijenja tlo putem oranja kako bi to tlo bilo spremno za sjetvu. A kroz e, konzervacijsku poljoprivredu e, koristimo e, tehnike kojima minimalno narušavamo tlo. Ovdje možete vidjeti na ovim fotografijama koristili se ova konzervacijska poljoprivreda u drugim zemljama u EU. Na u Italiji gdje vidimo permanentni pokrov prije same sjetve 30% tla je već pokriveno, što znači da za 30% smanjujemo i eroziju tla i povećavamo zadržavanje vode u tlu. Ovdje možete vidjeti različite primjere u e, različitim državama koje e, primjenjuju ovaj sustav. E, radi se tu i o zimskim usjevima kao i proljetnim usjevima. E, imate primjer ovdje i u Španjolskoj i kao što sam rekla malo čas što se tiče e, stalnih e, usjeva, tu najprije imamo pokrovni usjev koji spriječava eroziju tla i istjecanje vode iz tog tla. Što želimo postići kroz konzervacijsku poljoprivredu? Želimo očuvati tlo kako bi mikroorganizmi koji su već prisutni u tom tlu mogli biti još prisutniji i kako bi mogli hraniti to tlo, jer ti mikroorganizmi imaju pozitivan utjecaj ne samo za tlo, već i za e, čitav okoliš kao što je na primjer slučaj sa polinizacijom. Ovdje možete vidjeti koje su koristi konzervacijske poljoprivrede. Radi se o istom polju, e, polju kukuruza, ovdje imamo isti nagib e, i vidite koja je razlika e, i što se tiče erozije i što se tiče samog prinosa. Poljoprivrednici nekada nisu svjesni e, ovoga, nisu svjesni negativnih strana e, obrade zemljišta, odnosno oranja, samo primijete da im je tlo suho i da su usjev prinosi manji. A e, zbog toga moramo promovirati konzervacijsku poljoprivredu. Ovdje možete vidjeti također istraživanja koja su provedena E, istraživanja koja imaju čak i subvencije Europske unije, a sva, sve u cilju e, poboljšanja e, i promoviranja konzervacijske poljoprivrede. Ovdje vidite koji je postotak skladištenja ugljika koji se povećao za 56% zahvaljujući konzervacijskoj poljoprivredi u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. E, glede potrošnje energije kroz konzervacijsku poljoprivredu smanjujemo razinu stakleničkih plinova i e, koristimo mnogo e, manje energije za obradu tla za 19 sve to ima pozitivne posljedice i za poljoprivrednike jer na taj način smanjuju svoje troškove. Ovdje možete vidjeti tri vrste usjeva e, i usporedili smo konvencionalnu i konzervacijsku obradu tla, odnosno poljoprivredu, te možete vidjeti koliko su smanjeni troškovi u konvencionalnoj e, poljoprivredi. Konvencionalna poljoprivreda se po prvi put javila 30. godine u Sjedinjoj američkoj državi, a imala je za cilj e, zaustaviti eroziju tla. A danas e, imamo 157 milijuna hektara u svijetu koje, koje su tla e, na kojima se obavlja konzervacijska poljoprivreda. Dakle, vidimo da ova konzervacijska poljoprivreda u potpunosti odgovara na pitanja koja e, nam se postavljaju danas. Do te mjere da nam to omogućuje da povećamo plodnost tla, ali isto tako i da smanjimo posljedice klimatskih E, promjena. E, FAO je izjavio da je konzervacijska poljoprivreda jedan od instrumenata za borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, to je također jedan od instrumenata za ostvarivanje e, ciljeva održivog razvoja i jedan od osnovnih elemenata sastanka COP21 jer znamo da možemo uz konzervacijsku poljoprivredu e, povećati skladištenje ugljika i na taj način učiniti tlo plodnijim i zaustaviti zagrijavanje e, planete kako ne bi prešlo e, dva stupnja godišnje. Zaključno želim reći da konzervacijska poljoprivreda ima sve karakteristike da bude dijelom buduće zajedničke poljoprivredne politike i da se uzme u obzir za izravna plaćanja i ruralni razvoj. Što se tiče izravnih plaćanja, vidjeli smo da ozelenjivanje nam omogućuje davanje potpore e, poljoprivrede koja ima za cilj smanjenje klimatskih promjena, ali što se tiče ruralnog razvoja, ako budemo koristili konzervacijsku poljoprivredu, pomoćemo našim poljoprivrednicima koji će moći primjenjivati sasvim nove tehnike. Želim vam se sada samo još e, zahvaliti. E, vi ste, nam, e, vi ste nas podržali prošle godine kada smo dobili 146 potpisa kao potporu konzervacijskoj poljoprivredi koja nam je omogućila da E, očuvamo naše e, tlo i imamo dobre prinose. Ovdje možete samo još vidjeti na kraju koje su sve prednosti kako e, gospodarske tako i okolišne prednosti konzervacijske poljoprivrede. Svi ćete također dobiti i stik USB na kojem imate bazu podataka E, u kojoj možete pronaći sve znanstvene dokaze, znanstvene članke u kojima možete vidjeti koje su sve prednosti konzervacijske poljoprivrede. Dakle, tu imamo i neke znanstvene članke, ali isto tako i druge članke koji se tiču ove teme, E, kao i pozivanje na određene knjige. Hvala vam najljepša. Sada predajem riječ kolegici. dziękujemy pani profesor. Hvala lijepa, gospođo Trevinju. Prelazimo sada odmah na sljedećeg govornika. To će biti gospođa Cooper sa Fakulteta za poljoprivredu i ruralni razvoj u Newcastle. Hvala gospođo, nadam se da ćete se držati predviđenog vam vremena. Hvala lijepa i hvala vam što ste me pozvali da dođem na ovo saslušanje o konservacijskoj poljoprivredi. Započet ću od ovoga što smo upravo čuli. Ja sam u osnovi za konservacijsku poljoprivredu, ali mislim da je ipak e, ona predstavlja i neke problematične aspekte, pa biste morali razmotriti prije nego što ste u potpunosti odlučite da je slijedite Europskoj uniji. Već smo čuli od kolegice o osnovama e, same e, konzervacijske poljoprivrede. E, znamo koje su dakle te osnovne postavke jer se traži da se dakle poboljšaju eh, mnoge aspekti tla. I još jedna stvar koju sam ovdje zapisala je biološko oranje. Eh, mi eh, konverzacijskom poljoprivredom zapravo pokušavamo manje narušavati tlo, dakle manje plugom, a to već u odličnom smislu se radi prirodno korijenjem biljaka i samim različitim gusjenicama. A e, ovdje jedan primjer o e, e, poljoprivrede gdje je tlo zapravo divno. To je još jedna lijepa slika sa njegovog poljoprivrednog gospodarstva gdje uzgaja ne samo biljke, već eto ima kokoši i jaja. I dakle vidimo jako dobru agregaciju na tlu imamo dakle ekosustave koje su dobre za cijelo društvo. E, zadržava se voda, smanjuje erozija, poboljšava kvaliteta tla. Sve u svemu takav sustav omogućava e, puno prednosti. A treći stup je naravno nešto što omogućava biološku raznovrsnost koja je vrlo značajna i e, cijeli sustav zasniva se na rotacije, e, na rotaciji usjeva. Oni se oslanjaju na puno raznovrsniju rotaciju usjeva i na taj način e, se razbijaju neki, neki ustavljeni modeli, a pomaže se dakle, da se poboljša kvakoća tva. To su dakle ključne postavke. Postoje i teorije e, koje objašnjavaju dakle zašto bi to trebalo dobro funkcionirati. Ali e, postoje i e, neki drugi aspekti. Na primjer, nema točno definicije konzervacijske poljoprivrede. Ona nije ista i različiti se termini koriste o oranju, nedostatku oranja, koncept tailing i no tailing. E, definicije su dakle različite. Oni koji se zaista zalažu za konzervacijsku arhitekturu, e, a poljoprivredu žele da mm, e, zapravo uopće nema obrade tla. mnogi se bave isključivo tim aspektima obrade tla, a ne govore o rotaciji E, o rotaciji usjeva primjerice. Što se tiče smanjenog e, oranja, e, postoji različite vrste od dubokog oranja do dvoslojnog oranja, do podrivanja i do toga da uopće nema oranja. Dakle, teško je to uvijek protumačiti i teško je E, uspoređivati sustave i znati što znanstvenici zapravo uspoređuju. Ja ću vam predstaviti e, rezultate studije ne koje sam ja napravila, već studija koja je opisana u časopisu Nature 2014. godine. Koristili su meta vrlo popularnu e, metodu u današnje vrijeme u znanosti, gdje se spominju E, gdje se prikuplja jako mnogo podataka koji se onda uspoređuju i onda se e, dakle to e, kontrolira i uspoređuje. Kontrola bi ovdje bilo konvencionalno duboko oranje koje se uspoređuje sa dakle konzervacijskim sa konvencionalnom poljoprivredom i isto tako s druge strane ne narušavanje dakle no, poljoprivreda. I imamo tu e, ovo što pokazujem zapravo jedan e, model e, usjeva i, i komada zemlje. I uspoređuje se konvencionalna i kom, i konzervacijska poljoprivreda. S jedne strane vidi se da nema razlika u usjevima i s druge strane došlo je do smanjenja prinosa kada se koristila konzervacijska poljoprivreda. 5400 i nešto različitih obrada je uspoređeno, a smanjenje prinosa iznosilo otprilike 10%, što nije mnogo, ali eto malo ga je bilo. I kada se spoje i zbroje rezultati, nisu e, ovdje uključivali e, e, rotaciju usjeva i smanjenje rezidua. Napravili su dakle različite E, različite eksperimente sa konzervacijskom poljoprivredom. A e, ovdje ću vam e, pokazati da ako imate non til, onda stvarno se morate pobrinuti ako uopće nema oranja da dokažete kolika je prednost konzervacijske poljoprivrede. Kada se konzervacijska poljoprivreda primjenjuje u suhoj klimi, e, desno e, isprekidanom linijom e, vidite koji su bitni najveći bolji momenti u konzervacijskoj poljoprivredi u usporedbi dakle konzervacijsko i konvencionalnu gdje se ovisno o klimi postižu najbolji rezultati. Dakle, ovisni da li je ona suha ili e, ili vlažna. Naročito u sjevernoj Europi moramo paziti zbog klime kada se koristi e, konzervacijska poljoprivreda jer se onda može smanjiti usjev. Ovdje primjer je zapravo na slici da su e, usjevi malo bljeđi i čini nam se da je to tipičan rezultat zbog hladnih e, klima na sjeveru Europe <clears throat> jer onda malo pomalo dakle, počinju e, sporije zretniti. A često se to vidi i na pjeskovitim klima. Što se tiče ekološke poljoprivrede, ekološki poljoprivrednici jako e, su zainteresirani za konzervacijsku poljoprivredu e, i e, ono što ih brine je pa kako kontrolirati korov jer ekološki poljoprivrednici ne mogu koristiti pesticide. I isto tako bi ipak htjeli povremeno preorati tlo. Mm, ekološki poljoprivrednici su zapravo e, zainteresirani da više oru povremeno iz strateških razloga, a oni koji su zaista za konzervacijsku poljoprivredu misle da to nije u redu. A e, s obzirom da ekološki poljoprivrednici ne mogu ne mogu koristiti pesticide da bi površinske da bi površinski korov uništavali, onda im se zato sviđa pristup konzervacijske poljoprivrede. A također koristimo jednu, jedan stroj za koji ste vjerojatno e, čuli, e, to je e, valjak, vrsta valjka koja se koristi za e, izbacivanje korova. Evo još možda nekoliko komentara. Postoji više sustavi e, i više struke usluge koje može pružiti konzervacijska poljoprivreda. U nekim sustavima e, a recimo u ekološkoj poljoprivredi ne mogu se koristiti pesticidi. Ipak e, imamo i mogućnosti sa tehnologijom da se unaprijede stvari i koriste konzervacijska poljoprivreda, primjerice u sijačice i uz <clears throat> rebraste valjkove. A to je zapravo kraj moje prezentacije i sve što sam htjela reći. Hvala. Bardzo dziękujemy zgodnie z naszymi ustaleniami. Hvala vam lijepa gospođo Kuper. A sada, nakon smo čuli ova dva izlaganja, možemo primati primjedbe i pitanja zastupnika u parlamenta. Ne znam je li već netko rekao da, se hoće javiti za riječ. Evo, gospodin Des, izvolite. Hvala vam lijepa na zanimljivim izlaganjima. Nažalost, nisam mogao u potpunosti biti prisutna na prvom izlaganju. Ja imam 42 hektara tla i već sam pokušao obrađivati to tlo bez oranja, ali nažalost je moje iskustvo bilo izuzetno negativno. Ja ne koristim eh, uvijek jednak način oranja kad kad radim vrlo površinsko oranje, ali svake dvije godine moram napraviti dubinsko odanje jer inače mi se smanjuju usjevi, a e, vidio sam isto tako i da se nije baš poboljšala kvaliteta tla samo zato što sam prestao koristiti oranje. Možete li mi to objasniti? Kome je upućeno pitanje? Obijem govornicima. Mislim da ćemo prvo primiti nekoliko pitanja, onda možete odgovoriti na njih. Gospodin De Castro, izvolite. Hvala, htio bih se zahvaliti našim govornicama na izlaganjima. To je vrlo važna tema i sasvim sigurno e, bitna za rad našeg odbora. Kao što znate, mi smo u nedavnoj reformi zajedničke poljoprivredne politike uveli e, načelo ozeljenjivanja i tu se radi dakle o održivoj poljoprivredi. Ne znam jeste li se bavili time u vašoj studiji, ali mene zanima da li u e, tom ozelenjivanju koje smo mi uveli prije nekoliko godina u e, Europskoj uniji, da li tu vidite neke pozitivne aspekte ili mislite da se tu nešto treba izmijeniti? kako e, bismo uzeli u obzir ove znanstvene dokaze o kojima vi govorite, jer ozelenjivanje je sasvim sigurno bilo vrlo bitnu inovaciju, ali je jako povećalo birokraciju i probleme poljoprivrednika. Mi bismo htjeli da e, napore koje ulažu naši poljoprivrednici, dakle daju pozitivne rezultate. Jeste li o tome razmišljali? Hvala. Hvala, gospođo Šajer. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Mislim da ono što nam nedostaje je pregled trenutne stvarnosti. Evo, kada razmišljamo o nizozemskoj, vidimo da ovdje imamo informacije iz odbora o nitratima, a sljedeće godine ćemo imati 5000 manje krava na našim prvim gospodarstvima. Nije moguće riješiti ovo sve samo preko noći. Mi smo prije svega država izvoznica. Govorimo o razvoju na čitavom svijetu i o rizicima. Prošli tjedan smo imali zeleni tjedan i vidjeli smo da postoji mnoštvo problema vezano za ono što se očekuje da će napraviti u budućnosti. Mislim da je ovo sve u redu, ali da ne možemo to napraviti takve promjene preko noći. Mislim da moramo imati na umu trenutnu stvarnost. Izvolite. Hvala lijepa objem izlagačima. Mi znamo da moramo obrađivati tlo i svi se slažu s time da želimo održivu poljoprivredu, a to je točno, isto tako želimo spriječiti eroziju tla. Ono pitanje s kojim sam se ja bavio u okviru prošle reforme e, ZPP-a i e, pitanja o pitao sam se ne bismo li možda trebali, baš kad se radi o mjerama za obogaćivanje ili održavanje tla, za ne bismo možda trebali razviti regionalne programe, jer imamo vrlo različite situacije u državama članicama, to ste već spomenuli i moje pitanje je smatrate li da bi programi koji su regionalne naravi bili, bili bolje nego kada mi na razini Europske kažemo da želimo sa tri mjere ozelenjivanja spasiti cijeli svijet. Jer po meni je to jedno od nedostataka reforme ZPP-a da nismo uspjeli razviti programe, regionalne programe za ozlenjivanje. Hvala. Izvolite. Gospodin Vazo. Da, hvala vam. Vi ste govorili o veoma važnim pitanjima, to je istina, ali ja imam zapravo jedno pitanje, to je jednu potvrdu. Ja se bavim uzgojem žitarica i vi ste malo prije rekli da postoje prednosti za direktnu sjetvu, dakle bez oranja. Nakon sedam godina uh, uzgoja morao sam odustati od toga jer sam vidjela, vidio da se tlo ne popravlja, a isto tako se moralo naravno u to se uključiti određen trošak vezano uz obradu tla i strojeva za obradu tla. Ja mislim da nam treba vrlo precizna tehnika, preciznija tehnika od ove koju inače koristimo uobičajeno u poljoprivredi. Mislim da se tu zapravo radi o vrlo tehničkim pitanjima. To je bilo vrlo složeno i zbog toga smatram da se s ovime ne može uštediti na troškovima. Ja sam morao odustati od tome i morao sam ponovno preći na stariji način obrade, što znači da sam ponovno morao nabaviti strojeve i opremu. Gospodin Tarant je sljedeći. Euh, Hvala vam. Ambiciozni ciljevi država članica i naravno i želje europskih potrošača ne možemo ostvariti, nažalost, barem ne sve dok većina poljoprivrednih gospodarstva u unije danas ne uspiju osigurati svoje preživljavanje a imamo vrlo tešku krizu trenutno na području Europske unije i iako je to ambiciozno što nam predlažete, iako je to ono što europski potrošači traže od nas, neovisno o tome, to danas ne možemo ostvariti. Dakle, danas, nažalost, uzrešte poteškoće s kojima su prebrednici suočeni, a uz to imamo još i ugovore o slobodnoj trgovini, prije svega i CETU, vidimo da takve mjere, takvi prijedlozi ne, ne mogu biti danas uklopljeni u trenutnu e, europsku poljoprivredu. Hvala zastupnik Tarabela. Hvala vam lijepa na izlaganjima. Htio sam vam postaviti jedno pitanje vezano uz korištenje pesticida. Znate da se trenutno na razini Europske unije odvija rasprava o zabrani pesticida, između ostalih glifosata, koji se temelje na Roundupu. Mene zanima, uvijek kada govorimo o konvencionalnoj pobjedi, govorimo o tome da se ne možemo riješiti tog pesticida. Prije svega kada dolazi do onih godina gdje imamo veliku vlagu na području proljeća, velike padaline, ljeti, primjerice što smo imali ove godine u srpnju i onda nam se kaže da se ne može odustati od korištenja pesticida i fungicida. A po vašem mišljenju, je li moguće ostvariti poljoprivredu u kojoj uopće ne bismo morali koristiti u budućnosti ovakvu vrstu pesticida. Zastupnik Andriju. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i vama na vašim dvijema izlaganjima i hvala gospodinu Trebeli što je postavio pitanje vezano uz glifosat. Oni koji su napravili taj izbor barem u Francuskoj, mnogi su s time da moraju barem ograničeno koristiti Roundup kako bi se bavili konzervacijskom poljoprivredom. Mene jako zanima odgovor koji ćete dati na ovo. Jedno dodatno pitanje, možete li objasniti zašto se ta tehnika koristi toliko puno na svjetskoj sceni, a toliko malo na području Europske unije. Radili se to o različitim kulturama, o različitoj klimi, o razlici u e, praksama. Možda nam možete dati neke informacije o tome, već ste predstavili neke brojke. A isto tako, ja e, znam za mnoge poljoprivrednike koji se bave takvom poljoprivredom, koji pokušavaju tu napredovati i znam koliko je teško to sve ostvariti, kao što ste rekli, po pitanju tla, po pitanju vode, po pitanju zraka. I zanima me kako možemo poboljšati ovaj učinak ozelenjivanja. Možda pojednostaviti to pri sljedećoj reformi, pojednostaviti to i ukloniti ga iz tog čisto administrativnog e, dosjeja i više ga učiniti jednostavnim za korištenje za poljoprivrede. Gospođa Sarada. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala i e, Ja želim postaviti dva pitanja. Kao prvo, posljedice ove poljoprivrede po pitanju skladištenja ugljikovodika. I drugo pitanje, E, ova konzervacijska poljoprivreda naspram e, uobičajene poljoprivrede koja je više učinkovita? Izvolite, gospođa Hojvu, hvala. Meni je ovo vrlo zanimljivo da danas govorimo o tlu, inače više govorimo o e, gnojivima ili o nekim sredstvima za poboljšavanje usjeva, ali sve ono što se tiče dugoročnog zdravlja tla svakako trebamo isto ovdje raspraviti. A isto tako to je još jedna misao koju nismo još toliko usvojili. Naime, u Njemačkom imamo skupine koji se bave mračnim vrstama obrade tla. Ja imam dva konkretna pitanja. Kod jednog pitanja se radi o smanjenju pritiska u tlu, e, što se održava na vodene sustave unutar tla. Tu bih rado nešto više čula o tome od vas. A isto tako bi me zanimalo zašto kod nas na području ekološke poljoprivrede se ne koristi ovakva vrsta obrade tla. Zapravo se tu radi e, o preklapanju e, biološkog pristupa kako se obrađuje tlo, dakle da se više stavlja naglasak na održivost, a zašto na području biološke poljoprivrede se ova konzervacijska poljoprivreda zapravo ne toliko jako potiče, to bi me zanimalo. E, zastupnik Domano. Hvala na izlaganjima. Neovisno o ovim pitanjima produktivnosti i ovim drugim pitanjima koje su već postavljene, ono što mene zanima je pitanje koje se tiče erozije tla. Erozija tla utječe na cijeli e, vodni sustav, a to utječe na faunu i na floru. Pitanje koje se ja postavljam je sljedeće. Koja je najbolja praksa? Je li to da prekrijemo tlo sa stalnim eh, pokamnim biljkama, kao što ste vi rekli, ili se može putem nekih drugih sredstava spriječiti eroziju tla? Vidjeli smo da kad kad, kada se sintetizne poljoprivrede pređe na drugačiju vrstu poljoprivrede, da je tu znalo doći do velikih razlika po pitanju erozije tla. Hvala, gospodin Hagen. Hvala vam lijepa. Ovo je bilo jako zanimljivo čuti od vas. Svaki dan se nešto novo nauči kada se dođe ovdje u Europski parlament. Skoro pa se čini da ekološka priprivreda nije možda toliko dobra kao što sam na to mislio Čini se da je ovo još i superirano tome i netko je već pitao poslije li tu preklapanja i bilo bi me vrlo bilo bi mi vrlo zanimljivo čuti od vas odgovor na ovo pitanje glifozata. U mom uredu smo vodili vrlo žustre rasprave o tome. Eh, jedna osoba radi za jednu zelenu stranku, a i svojom sam jednog zaposlenika koji je imao eh, gospodarstvo za uzgoj krompira. Oni se još uvijek smađaju zapravo o tome. Mene zanima koliko je zapravo moguće uzgojiti veliku količinu uh, krumpira recimo ili nekog drugog usjeva, a da ne koristimo ovo sredstvo. Zapravo bilo najbolje da smo na tisuću milja udaljeni od tog sredstva ako sam dobro shvatio čemu se radi kod tog sredstva. Istovremeno moramo jesti. Mene zanima isto tako uh, kako se koristi konoplja u ovakvoj vrsti poljoprivrede. Koristili se prilikom plodoreda primjerice. I što se tiče CETE, ttp a i Mercosura, e, ova vrsta poljoprivrede, jeste li zabrinuti zbog takvih sporazuma? Smatrate li da će onda doći do toga da će se više ili manje koristiti ovakve vrste e, poljoprivrede diljem svijeta? Hvala. Hvala, gospodin e, Egnju. Hvala vam lijepa. Ovo je vrlo zanimljivo. Kada se ja vozim po jednoj i e, pokušavam naći eroziju tla, onda vidim tri glavna uzoka uzroka za eroziju tla. Jedno od tih su e, su pruge vlaka. Tu se češće događa da se akumulira voda u područjima oko tih pruga. A što zapravo mi radimo ovdje u Europskoj uniji? Ovdje se traže poljoprivrednika da više prše na svojim e, zemljištima. Prije se tražilo od poljoprivrednika da drugačije postupaju po pitanju štetnika, a sada moraju 3, 4, 5, 6 puta godišnje e, prskati e, svoje tlo, moraju redovito prelaziti tlo s tim sredstvima i to je samo jedan od primjera gdje lobi iz krila zelenih žele jedno, a postigne se nešto potpuno drugačije. Kada se radi o vlažnim podnebljima i o usjevima gomeljastog povrća, tu se pri e, usjevima uvijek, događaju velike erozije a opet moramo to napraviti. Zatim isto tako mnogi kažu da ne žele da se svinje drže u zatvorenom, da trebaju biti u otvorenom. Da, onda ih se drže na otvorenom, ali zatim onda dolazi do erozije tla zbog aktivnosti svinja, e, traktori moraju obilaziti e, te površine kako bi ih e, hranili i opet dolazi do erozije tla. Dakle, što da radimo? Hoćemo li držati svinje u zatvorenom i onda će nas otužiti da smo okrutni ili ćemo ih na pa će opet doći do tla. Dakle, ne možemo imati ovce i novce. Ovdje opet govorite i o ugljičnom dioksidu i govorite o smanjenju korištenja goriva. Kada govorite o tome da se ušteđuje ugljični dioksid, ugljični dioksid je dobar za biljke. Što ga više ima, to bolje raste. To je sama logika i stoga pokušavamo uštediti e, gorivo i uštediti trošak, a istovremeno se pretvariti da možemo promijeniti um, klimatske uvjete na svijetu. Zatim isto tako malo sam bio iznenađen zbog toga što sam čuo jer se da ako se tlo ostavi neko vrijeme i ako se ne obrađuje da će se onda samo oporaviti. Pa me to malo iznenadilo što ste rekli. Ali dobro, bili ste iskreni i možda će onda netko ko se preobrati na konzervacijsku pobjedu vidjeti da nema dobro usjeve kao i prije, ali meni se čini da sam čuo da poljoprivrednici jako štede na novcu. Dakle, čak i kada ima manje usjeva, ne li se to sa zatim uštedom novca. Primjerice jedno zemljište od 800 hektara tu sam čuo da je poljoprivrednik uspio dobiti veliku uštedu. I pitanje glifosata, pa opet, ne možemo imati jedno i drugo. Ako ćemo zabraniti glifosat u Europskoj uniji, onda ćemo zaboraviti na ovakvu vrstu poljoprivrede bez oranja. A ekološka poljoprivreda, tu se tako morate suočiti sa nekim vrlo okrutnim činjenicama. Hvala. Hvala vam lijepa. Možda bih sada mogao vas zamoliti, naše sučake da kažete o tome kako ovaj pristup pitanju odanja ima e, implikacije na vodu i vodeni sustav. Evo, imate svaka pet minuta za odgovor, izvolite. Bueno, voy a intentar recordar todas aquellas preguntas abordadas por, por su señoría. Evo, ja ću pokušati i prisjetiti se svih postavljenih pitanja i odgovoriti na njih. Konzervacijska poljoprivreda nije odgovor na sve. To je sasvim jasno i ne možemo za godinu dana sve riješiti. Prednosti konzervacijske poljoprivrede se javljaju tek kasnije. Postoje određene prednosti kao što je na primjer borba protiv erozije, ali za plodnost tla je potrebno nešto više vremena. Što se tiče glifosata, Moramo biti svjesni činjenice da se ovdje koristi tradicionalni glifosat i možemo se zapitati može li postojati konzervacijska poljoprivreda bez glifosata. Da, može može, možemo zamijeniti glifosat e, nekim drugim proizvodima e, koji će vjerojatno biti skuplji, ali će biti i nešto selektivniji. Kao što je rekla gospođa Cooper, postoje i strojevi putem kojih možemo e, kontrolirati korov, kao što je, na primjer, ovaj rebrasti valjak, odnosno roter krimper a gospođa jedna zastupnica je postavila pitanje u odnosu na e, dugoročne pozitivne posljedice konzervacijske poljoprivrede. Tu moramo uzeti u obzir da postoje različite vrste tla. Određena tla se mogu sama regulirati i to na veoma dobar način. Ono što mi možemo tu učiniti je da sklonimo taj prvi sloj koji je prekriven e, korovom, na primjer. Ali svako tlo ne traži nužno mehaničku obradu. Više zastupnika je govorilo o ozelenjivanju. Ne znam da li ćemo na taj način povećati birokraciju ili smanjiti, ali to je jedan od naših ciljeva. Prisjetite se uvjeta E, ekologizacije, ekološkog značaja, ozelenjivanje i tako dalje. Sve to su ciljevi koje pronalazimo i u konzervacijskoj poljoprivredi. Ali za ekologizaciju e, su nam bitne su nam bitni moderni strojevi, tehnološki napredak. Ispričavam se, ali ne mogu se sjetiti imena zastupnika koji je postavio to pitanje, ali sasvim je jasno da kroz ruralni razvoj možemo poduprijeti i konzervacijsku poljoprivredu, jer svi poljoprivrednici bi trebali biti obučeni kako bi znali o čemu se radi u konzervacijskoj poljoprivredi. Mi ne možemo preko noći promijeniti e, kvalitetu tla, smanjiti klimatske promjene, odnosno posljedice klimatskih promjena ako nismo obučeni za to mi bismo na regionalnoj razini mogli primijeniti te nove tehnike konzervacijske poljoprivrede koje će biti prilagođene klimatskim uvjetima svake od regija. A što se tiče poboljšanja infiltracije tla zadržavanja vode zahvaljujući konzervacijskoj poljoprivredi, sasvim je jasno da je to pozitivno za tlo. Na taj način nećemo imati previše zbijeno tlo e, do kojeg dolazi ukoliko se tlo previše obrađuje i to tlo koje je kompaktno e, se stvori dakle nakon više godina oranja, to je nešto do čega ne bi dolazilo kroz konzervacijsku poljoprivredu i s vremenom bi e, se same kvalitete tog tla poboljšale. U mojoj zemlji kao i svim drugim europskim zemljama, a čak i na svjetskoj razini, bi to e, bilo jako pozitivno. Gospodin Torabela je govorio o e, erozije tla. Mislim da u e, raznim usjevima, bilo da se radi o trajnim usjevima ili ne, ako imamo pokrov, ako imamo e, pokrov na tlu, na taj način možemo spriječiti eroziju. Znači, mora se, moramo koristiti biljne ostatke prethodnih usjeva. Konzervacijska poljoprivreda ne počinje sjetvom, već e, održavanjem biljnih ostataka prethodnih usjeva. Na primjer, ako e, uzmemo za primjer e, pšenicu, tu ćemo koristiti biljne ostatke prethodnog usjeva kako bi prekrili tlo i zaštitili naredne usjeve. Na kraju netko je govorio i o krumpiru. U Francuskoj imamo jedan od projekata na sjeveru Francuske u okviru kojeg e, poljoprivrednici e, imaju poljoprivrednici e, gaje dakle krumpir kroz više različitih usjeva, dakle imaju rotaciju usjeva i e, koriste sve tehnike konzervacijske poljoprivrede. Hvala najljepše gospodine predsjedavajući. Hvala na svim ovim pitanjima. Ima ih puno. Ne znamo ću li moći odgovoriti na sve, ali evo Pola je odgovorila već na neke. E, što se tiče gospodarski, pitanja gospodarske prirode, mislim da nismo dobro objasnili E, jer ako vi mislite da će to koštati poljoprivrednike više novca, e, gospodin Ferran je rekao da ovo nije gospodarski izvedivo, gospodin Lozo je rekao da je skupo primijeniti konzervaciju poljoprivredu u Francuskoj, ali e, Agnu je, gospodin Agnu je bio u pravu da mnogi poljoprivrednici koji se bave konzervacijskom poljoprivredom to rade u cilju smanjenja e, troškova i energije, čak i ako im prinos e, bude manji, ipak ostvaruju veću dobit. To je tako u Ujedinjenom kraljevstvu, a možda nije u Francuskoj, ne znam, to prvi put čujem. dakle, poljoprivrednici obično prelaze na konzervacijsku poljoprivredu upravo iz tih ekonomskih e, razloga barem u Ujedinjenom kraljevstvu. Postavljeno je pitanje zašto konzervacijska poljoprivreda se ne koristi više u e, ekološkoj proizvodnji. Ja jesam malo se dotakla toga u izlaganju jer ovo predstavlja veliki izazov za poljoprivrednike koji se bave ekološkom poljoprivredom jer e, herbicidi koji se koriste u konvencionalnoj poljoprivredi E, su proizvodi koje e, poljoprivrednici ekološke poljoprivredne ne žele koristiti, a oni se suočavaju sa problemom korova. Zato se možemo e, zato možemo shvatiti da ako oni pređu na konzervacijsku poljoprivredu, E, imamo, imamo više korova, naročito trajnog korova, više nego godišnjeg korova i to ne znači nužno niži prinos, ali znači više korova i zbog toga poljoprivrednici koji se bave ekološkom proizvodnjom imaju povremenu obradu tla i rotaciju usjeva. I naravno e, korenati usjevi e, su usjevi koji ne zahtijevaju nužno e, stalnu rotaciju usjeva. Kao što sam rekla, konzervacijska poljoprivreda e, bi se trebala prilagoditi ako će se koristiti u ekološkoj poljoprivredi. E, ovdje sada smo usporedili i prednosti konzervacijske poljoprivrede u odnosu na ekološku poljoprivredu. Mislim da ne moramo birati između jedne ili druge, već moramo prilagoditi konzervacijsku poljoprivredu ekološkoj e, proizvodnji. E, mislim da će to u svakom slučaju ići u korist poboljšanju tla. Također što se tiče herbicida, ako su neki zabranjeni, možemo ih zamijeniti nekim drugih. Ne znamo još kakav je ekološki utjecaj na neke od njih, nekih od njih. Čini mi se da sam odgovorila na osnovna pitanja. Ovo su jako dobro pitanja. Vidi se da ste svi zaista slušali i izlaganja i da zanimaju ova pitanja o kojima smo raspravljali danas. Da, ovo je zapravo odbor za poljoprivredu, pa bi me E, čudilo da niste dobili toliko pitanja. Sada vam se želim zahvaliti na izlaganjima i pozvati dva sljedeća stručnjaka koji će e, nam održati izlaganje. A u međuvremenu želim vas e, sve obavijestiti da je gospođa Elizabet Jegle nam se pridružila, to je zastupnica iz prethodnog saziva parlamenta. Ona je bila izvjestiteljica za neke od vrlo bitnih izvješća, na primjer o dobrobiti i zdravlju životinja, ali ne samo tih izvješća, već i drugih. Želim je pozdraviti i zahvaliti joj se što je našla vremena da nam se pridruži na ovom sastanku odbora poljoprivrede. Sljedeći govornici su gospođa Eva Toremoča, istraživač na sveučilištu Pablo de Olavide u Sevilji, a nakon toga ćemo čuti gospodina Hektora Molina Fabra dame imaju prednost, pa ćemo predati najprije riječ gospođi Tore Moča. A svakako je ona prva i na dnevnom redu. Izvolite. puno hvala što ste me pozvali na ovo saslušanje. Imam mali problem. Ja ću za 20 minuta morati otići e, zbog toga što e, moram e, na avion, pa jednostavno ću prepustiti predsjedavajućem da odluči kada će biti pitanja i odgovore, ali e, imam dakle još 20 minuta. Ja se bavim agroekologijom i bavim se dakle poljoprivrednom proizvodnjom. U našem sektoru mi se uvelike zalažemo za konzervacijsku poljoprivredu, iako mogu biti kritična prema nekim aspektima. Međutim, sve u svemu mislimo da je konzervacijska poljoprivreda vrlo pozitivna. Pokušat ću vam objasniti zašto agroekologija e, može ukazati na neke e, dobre e, elemente. Imam dakle 10 minuta na raspolaganju za izlaganje i moram reći, dakle, sada smo u jednoj fazi tranzicije, pred nama je puno opatnosti klimatske promjene, e, glad, sve više ljudi živi na svijetu. A postoji problem mladih. Moramo privući mlade da se bave poljoprivredom. Potrebni su nam mladi poljoprivrednici u nekim dijelovima svijeta nema dovoljno poljoprivrednika. A što će se dogoditi kada više ne bude poljoprivrednika? Kako će se hrana proizvoditi? Tko će je proizvoditi? Ekološka poljoprivreda se mora dobro proučiti. Moramo sustavno se baviti usjevima i načinom hrane, prehranjivanja stanovništva a e, sve skupa mora biti i održivo. I upravo se e, mi i bavimo time kako proizvesti hranu, jer to zapravo i je cilj e, poljoprivredne proizvodnje. Konzervacijska poljoprivreda s jedne strane i agroekologija s druge strane. kako konzervacijska poljoprivreda utječe na tlo? Tlo je živ organizam E, morate uzeti u obzir i e, tlo i vodu i biološku raznovrsnost. Dakle, utjecaj je puno širi nego utjecaj na tlo. E, moramo razmotriti pesticide i hoće li se njima zagaditi podzemne vode. Ja moram reći da mi u agroekologiji govorimo o sektorima pejzažima. I ne možete jednostavno pristup zasnovati samo na komadima zemlje. Mora postojati sustavni e, pristup. I e, svi ti aspekti u poljoprivredi moraju se uzeti u obzir zajedno. Poljoprivreda je složena, a što se usjeva tiče, trebali imati jedinstveni E, usjev ili pak plodored. Plodored je dobar za borbu protiv erozije. Postoji problemi s korovom e, i točno je da je potrebno više istraživati na tu temu, a u budućnosti trebamo naći rješenja za se možemo nositi s tim probleme. Jer, postoje e, strategije kojima se smanjuju korov, ali treba vidjeti na koji način na stvarima koje nisu kemikalije ili koje nisu toksične. Moramo biti sigurni e, da se e, korov e, uništava na način koji nije toksičan. Pogledamo li budućnost, mislim da konzervacijska poljoprivreda treba biti prvi korak. Svijet se neće promijeniti preko noći, a konzervacijska poljoprivreda može biti prvi korak. Erozija tla je bitan aspekt, e, naročito e, za nas koji smo na jugu Europe, e, vrlo je važno da radimo na tome da se struktura tla održi. A agroekološki pristup smatra da se moramo moći nositi s izazovima koje u sebi nose klimatske promjene. Već smo čuli o raznovrsnosti, provedbi te raznovrsnosti. Moramo smanjiti onečišćavanje voda. A moramo se pozabaviti i samom prirodom. U konzervacijskoj poljoprivredi priroda je pasivna zato što poljoprivrednik na određen način utječe na e, prirodu ali poljoprivreda je više od toga. Mora prirodu uklopiti u e, obrađivanje zemlje. Ne možemo samo e, skjeriti skrštenih ruku i prepustiti sve prirodi, ali e, moramo proučiti prirodu i pokušati da se podstakne određene usjeve određene biljke i to ono što su što održivije. E, stvar je također i o hvatanju ugljika. Nedavne studije e, su pokazale da naš pristup u agropoljoprivredi je dobar jer radimo na e, plodnosti tla i to pomaže hvatanju ugljika a sve skupa je to vrlo važno za život u tlu i za plodnost tla. Potrebno je također i e, stručno znanje znanstvenika, ali vrlo važno je da i e, domaći ljudi nešto o tome kaže, jer oni poznaju, e, poznaju lokalnu sredinu. Moramo na njima svakako računati. I uzmemo li u obzir E, sadašnju proizvodnju i ako se želi povećati proizvodnja kako bi se borilo protiv gladi, onda e, moramo imati održivu poljoprivredu, ali ne moramo nužno reproducirati sadašnji sustav održive poljoprivrede. Naš agroekološki pristup jest više ekološki. Bavimo se preciznom poljoprivredom i e, mnogim drugim aspektima. Moramo na to računati. To je sve dio ekološkog pristupa. A moramo također e, se pozabaviti kojim e, modelom, kojim model će se koristiti u poljoprivredi. E, mi imamo integrirani model, znači e, ne koncentriramo se samo na jedan komad zemlje. I e, ne znam kako da to nazovem, samo prostor je prostor koji ima više struke koristi. Sve to vezano je za održivost. U studijama a u studijama se govori o usporedbi između ekološke proizvodnje i konzervacijske poljoprivrede, ali e, u agroekologiji e, se e, bolje hvata ugljik i manje se ovisi o onome što se e, ustavlja u zemlju. Naime, više se sve proizvodi na lokalnoj razini i e, više se koristi organske e, sve što je organski materijal. Što se tiče prinosa, on je otprilike isti u e, agroekologiji i u konzervacijskoj e, poljoprivredi. Ali moramo razmotriti situaciju o tome kako se ljudi hrane. Mora se situacija promijeniti. Ne možemo više jesti onoliko mesa koliko se sada jede na svijetu. Jer e, poljoprivreda može pridonijeti rješavanju problema, ali moramo početi se hraniti drugačije. Isto tako, iako se puno hrane baca i tome se mora stati na kraj. I pa će onda e, možda se prestati intenzivno proizvoditi poljoprivredne proizvode. A konzervacijska poljoprivreda je nekako prvi korak kako bi se to sve ostvarilo. Mi e, pozdravljamo sve što se radi na tom planu. Isto tako moram reći da ovo o čemu govorim je nešto što ima puno aspekata mnogi poljoprivrednici već dio ovoga što, za što se mi založimo primjenjujemo. Stvari e, se moraju primjenjivati polako. Nećemo sve promijeniti do 2020. i 2030. ali možda hoćemo do 2050. godine i objavljamo više istraživanja. Hvala. Hvala. Znam da nemate mnogo vremena, da ste pomalo stisci. Ne znam ima li netko pitanje za vas, za gospođu Toremoću. Da, gospođa Agiljera, izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodin predsjedavajući, imam pitanje. Vrlo specifično pitanje. Što se tiče ekološkog poljoprivreda, Rekli ste da je kompenzacijska poljoprivreda jedan prvi korak ekološkog poljoprivrede, ali to mi nije bilo u potpunosti jasno. Ide li to dvoje ruku pod ruku, dakle konzervacijska poljoprivreda i agroekologija? Ne znam jesam li to dobro shvatila. Mislim da ste to spomenuli na početku, ali nisam, eh, poprosti sigurno jesam li to dobro shvatila. Dakle, kako, kako bi izgledala ta prva faza? Molim vas, uključite mikrofon. Pa, naravno, potrebno je tlo koje je bogato organskom tvari. Dakle, bilo kakva tehnika, praksa koja će poboljšati konzervaciju bogatstva tla, to je ono što nam je potrebno. Jednom kada imamo plodno tlo, onda se moramo pojinuti da to tlo i dalje ostane plodno, da se riješimo otrovnih e, tvari ili bilo kakvih drugih tvari koje će smanjiti obogaćenje tla, znamo da postoje nekoliko pesticida koji su zabranjeni zato što su otrovni primjerice za pčele. Moramo dakle održavati plodnost tla, a istodobno se riješiti tih otrovnih tvari. Kao prvo, kao što sam rekla, imamo konzervatsku poljoprivredu, e, plodno tlo, a zatim trebamo smanjiti kontaminaciju i zagađenje do kojeg dolazi zbog kemijskih tvari. A zatim moramo pogledati kontrolu i sam dizajn agroekološke poljoprivrede, ako možemo raditi kompost iz ostataka e, usjeva, posebice na području Mediterana, kada vidimo kakve kulture tamo imamo, ako možemo dakle u vlastitoj regiji e, proizvoditi kompost, onda će to smanjiti svakako učinak na e, te regije u kojima se bavimo poljoprivrednom E, poljoprivrednim gospodarstvom. Dakle, malo po malo treba postupiti. Gospođo Šrajer, izvolite. Hvala vam lijepa. Meni je ova priča bila vrlo zanimljiva, ali vi ste spominjali 2050. godinu, ali već danas e, poljoprivrednice se trebaju suočiti sa primjerice nitratima. U Njemačkoj i drugim državama moramo primjenjivati direktivu o nitratima koja nam je nametnuta, a vi govorite o upravljanju tla. Poljoprivrednici to vjerojatno već sada rade. Ali mi na političkoj sferi imamo drugačije, e, ograničenja. Isto tako na kraju dana uvijek se poljoprivrednik prilagođava. prilagođava. U Nizozemskoj, dakle ja dolazim, poljoprivrednik se uvijek e, prilagođava unatoč tome što se njima upućuju različita ograničenja izvana. Kako biste na to odgovorili? Hvala, to je bilo posljednje pitanje, izvolite. Ne znam jesam li dobro shvatila ono što ste htjeli reći. Ali naravno ono što mi pokušavamo postići, a kada bi to uspjeli postići to bi bilo izvanredno, e, no naravno e, politički gledano postoje određeni rokovi i u EU imamo različite regije, različitu raznolikost. Tamo dakle ja dolazim postoji jedna skupina lobista i u toj organizaciji imamo isto tako različite razmišljanja. Zato sam spomenula kao rok 2050. To je realistični rok, svi imamo snove, ali teško je ostvariti te snove ako oni nisu realistični. No ja sam danas popodne došla ovdje k vama govoriti o nečemu drugome. Kada govorimo o politikama koje će se primjenjivati u idućih 3 ili 4 godina, barem moramo posaditi sjeme, ako mogu tako reći, kako bismo otvorili put drugačijim politikama za ovakvu vrstu poljoprivrede, kako bismo se obratili mladim ljudima, jer uvijek postoje razna preklapanja između različitih sektora ideja, ali ja sam samo htjela izložiti tu ideju kao neku vrstu sjemena. To je nešto što se već primjećuje i ako i vi sami već radite i vodite se pritom tim načelima, onda vas molim da svakako s time nastavite. Hvala vam lijepa, Želimo vam zaželjeti e, setan povratak, lijep put natrag. U redu, hvala vam gospođo. Onda sada prelazimo na zadnjeg slučaka, zadnjeg govornika, to je gospodin Molina Fabra. Imate 10 minuta, izvolite. Hola, buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias. Eh, Dobar dan svima, hvala vam gospodine predsjedavajući. Uvaženi zastupnici odbora za poljoprivredu, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje s vama. I e, što sam sada mogla upustiti riječ nakon tri velika stručnjaka. Ja sam profesor i htio bih spomenuti da sam također i poljoprivrednik. Ja živim od poljoprivrede, i zbog toga smatram da zapravo se na mene može gledati kao na poljoprivrednika. Ja sam prisustvovao u kongresu isto tako ove godine u poljoprivredi, a htio sam danas govoriti o tome kako možemo stvoriti čist, zdrav okoliš za nas, za naša društva. A između ostalog, želimo smanjiti potrošnju vode koliko god je to moguće. Želimo na odgovarajući način obrađivati tlo, što će nam pomoći da bolje kontroliramo određene biljne štetnike, a naravno mi e, radimo na svemu tome uz to što koristimo nove tehnologije. Sada smo već gotovo stigli do toga da se svaka vrsta e, poljoprivrede može kontrolirati s ovime. Ovdje se radi o odgovornom e, projektu gdje se vodimo najvišom razinom etike i uvijek se pitamo zašto. Tu se radi o projektu koji financiramo u 100% iznosu iz privatnog kapitala, dakle ne dobivamo subvencije, što je možda i pogreška s jedne strane, zato što želimo poboljšati ovo čemu se ovdje radi, a to su različite vrste uzgoja, a naravno pritom uvijek želimo imati na umu naš planet. I kao što sam već rekao, tu se radi o projektu koji se financira isključivo privatnim sredstvima. Kada govorimo o poljoprivredi, a mislim da je dobro što sam bio zadnji govornik danas, što sam imao prilike saslušati sve druge govornike i onda na tome još i nadograditi ono što sam ja htio reći, zbog toga nemam sada nešto odlično što vam želim reći, ali primjerice kada se radi o upotrebi određenih pesticida poput glifosata, o tome se svemu trenutno jako kontroverzno raspravlja. Ove godine, 2016. godine, se pak s druge strane ne koristi dovoljno jedna riječ, a to je zdravlje. Mi živimo ovdje na jednom vrlo bogatom dijelu svijeta u Europskoj uniji četvrtina svih ljudi će oboljeti od raka. Taj postotak je doista visok, a isto tako imamo i diabetes tipa 2 koji se sve češće javlja kod djece, zatim imamo kardiovaskularne bolesti, e, različite probleme sa zdravljem, sve to su tipične bolesti koje pogađaju bogati svijet. Ja sam si postavila razna pitanja prije što sam došla ovdje. Prije svega sam si zapitao koji je smisao svega ovoga, što je Europa. Tu sam pogledala, pogledao e, stranicu e, www.europa.eu gdje stoji da je Europa politički savez, gospodarski savez koji je jedinstven, gdje se radi o tome da se e, potiče gospodarski rast. Tu isto tako stoji i da postoji međusobna ovisnost u gospodarskom smislu država članica i da ako se ojača ta međusobna ovisnost da će se onda spriječiti daljnji sukobi i radi se prije svega o tome da se ostvari potencijal. Što to znači? Španjolci razmišljaju kao i Belgijanci, kao i Nizozemci, poput Portugalaca, poput e, drugih nacija. Dakle, svih ovih različitih sedam nacija koje možemo zamisliti. A svi zajedno želimo jaku Europu. Zašto to govorim? Evo, ako primjerice pogledamo najaktualnije naslove koje smo mogli vidjeti. Primjerice tu stoji da Brisel olakšava uvoz naranča iz eh, Južnoafričke republike, da namjerava smanjiti carine za naranče iz Južnoafričke republike. Ili primjerice mogli smo pročitati da te iste naranče ugrožavaju španjolske i talijanske varijetete naranča a Maroko pak može e, na tone agruma uvesti u Europsku uniju, a da pritom ne plati carine. Dakle, samo ovako površinsko sagledano je situacija takva da evo baš u mojoj državi se već stotinama godinama ljudi bave poljoprivredom. Mi smo globalno gledano bili uvijek jedni od najvažnijih uzgajivača gruma. A sada imamo situaciju da odjednom se ne obrađuje 25%, sve zemlje u Španjolskoj. Često je to tlo isto tako i zagađeno što dovodi do toga da društvo jednostavno postaje nesredno i sad još jedna druga primjedba, to je jedno drugo razmišljanje, što je to zapravo poljoprivrednik. Ja sam već čekala da sam ja poljoprivrednik, e, moje, bake i djedovi su bili poljoprivrednici i zbog toga i razmišljam poput njih. Oni su pokušali sačuvati e, svoje okruženje, Rajčica nije bila samo rajčica, rajčica je bila rajčica koja je imala i svoje ime, isto tako i kada se radilo o breskvama primjerice. Imamo primjerice jednu vrstu rajčice pod lanskim imenom Facelus lunatus, a rajčica je, kao što znate, najvažniji sastojak valencijanske paelje. A sada imamo veći uvoz nego što konzumiramo povrća. Kratko rečeno, poljoprivrednik se bavi vrlo važnim poslom, on treba sačuvati naš okoliš, on je odgovoran za naše zdravlje, za ovo zdravlje koje sam malo prije spomenuo, koje je sve ugroženije u našem društvu. Ja sam poljoprivrednik i imam skoro 40 godina i s time sam zapravo mlad poljoprivrednik. Sjećam se godine 1979. kada je 20% pripadnika bilo mlađe od 35 godina, ali danas imamo 30% pripadnika koji su stariji od 65 godina. A mladi ljudi, oni čine samo 5,7% 7% svih poljoprivrednika. I sada se postavlja pitanje kakvu poljoprivredu želimo. Mi e, bismo trebali napraviti zapravo potpunu promjenu u poljoprivredi. Treba nam kvantni skok, treba nam potpuna promjena mentalnog sklopa. Čuo sam riječi u ovoj raspravi poput krize i drugih riječi, ali ne radi se o tome. se o tome da trebamo napraviti kvantni skok. Ako to ne učinimo, onda će poljoprivreda biti dio prošlosti i isto tako se radi o tome da e, sačuvamo raznolikost naših e, vrsta, da imamo dobar način proizvodnje, da e, uzgajamo biljke koje troše manje vode. Trenutno 60% svog sjemenja pripada 7 ili 8 nacionalnim kompanijama. Prije godina smo imali još tisuće različitih poduzeća koji su proizvodili sjeme danas je situacija takva da je to sve doista u rukama multinacionalnih kompanija. Kada se radi o e, genetski modificiranim organizmima, onda je situacija slična. Sve to pripada jako malom broju kompanija. Mi zapravo smo onda izloženi na milost i nemilost. U Valenciji prije nekoliko godina smo našli prisustvo jednog pesticida e, koji se zove tergometon dezetil koji je zabranjen u EU od 2002. godine. I taj herbicid se odjednom pojavio u vodama e, u Valenciji 2013. E, godine. Rijeka Hukar opskrbljuje tisuće poljoprivrednih gospodarstva s vodom i ta je rijeka u potpunosti zagađena. Europska unija jedno od mjesta na svijetu gdje se baca najviše hrane. Milijune tona hrane se na našem teritoriju svake godine jednostavno baci. A otprilike 31% sve hrane koje se kupi završava u smeću. Mislim, to je stvarno postotak nad kojim se treba zamisliti. Čemu to vodi? To vodi do toga da da trebamo shvatiti da je trenutni poljoprivredni model dosegao svoje granice. To je jednostavno treba tako reći. Monokultura, erozija tla, sve to je već spomenuto, zatim zagađenje zraka, zagađenje vode. To vrijedi za naše oceane, za naša mora. Zatim imamo i sve veću ovisnost o fosilnim gorivima, imamo špekulacije velikih poduzeća, ovisimo o uvozu hrane. Ne možemo tako nastaviti dalje. Doista je potrebno promijeniti naš način razmišljanja. Ta promjena, ona se treba dogoditi danas, odmah, iako naravno to sve ne možemo samo tako napraviti preko noći. Prelazim sada na kraj svog izlaganja. Naše društvo se treba temeljiti na etici. Trebamo razmišljati na altruistički način. Samo tako ćemo moći smanjiti ovu štetu koju sami sebi nanosimo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. E, gospodine Agnju, evo možete e, postaviti, ali kratko, nemam puno vremena. Što se tiče rješenja, evo imam jedno rješenje za e, naše govornike. Ako nećete napraviti ono što ste namjeravali napraviti, imamo znanstvenike koji uzgajaju bliljke i imaju nove metode i oni upravo su predložili ovo što ste vi javili, vi govorili, a ali ovaj parlament to ne dopušta jer došlo bi do smanjenja korištenja pesticida, e, problema sa tlom i tako dalje. Ali samo malo e, ljudi se zato zalaže među onima koje ja poznajemo. Ako mi stalno budemo govorili s znanstvenicima da ono što rade nema smisla i da bez veze jednostavno nećemo napredovati. Ne mislim da itko ima pitanja, ali vas molim da ukratko odgovorite na ovo pitanje. Samo još trenutak, evo još jedno kratko pitanje, gospodin Des. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala vam na vašem izlaganju, ali kakva je veza između ovog izlaganja i konzervacijske poljoprivrede? To nisam razumio vaše ideološke govore možete sačuvati za druge odbore kada ponovno nastupate kao stručnjak? Bardzo, bardzo, bardzo proszę o krótką Bardzo Puno hvala. E, molim da zaista ukratko odgovorite na pitanje. Što se tiče drugog pitanja, odnosno drugog komentara, ja sam se htio pozabaviti uzrocima e, problema koji postoji u društvu. Ja e, ne mogu spriječiti probleme i napraviti promjene. Ja samo mogu opisati u kakvom se stanju društvo nalazi. A onečišćenje postoji na svim razinama. Kao što sam rekao, mi se bavimo poljoprivredom koja poštuje e, koja e, poštuje e, prirodu. Mi ne oremo, evo, mogu vam ispričati kakav sustav koristimo na našem poljoprivrednom gospodarstvu. Hranimo se tako e, što imamo poljoprivredu koja poštuje prirodu i e, upravljamo tom poljoprivredom na taj način. E, problem nije u tome, nisam pokušavao naći rješenja, možda bi bilo bolje da sam o tome govorio na jednom drugom sastanku. Međutim, nisam htio toliko dati rješenje, već vas upozoriti na sadašnju situaciju. Hvala. Evo, to je bila kratka razmjena mišljenja dvojice poljoprivrednika. Obratit ću se sada predstavniku komisije za kratak komentar. Hvala. Evo, ja ću vrlo kratko reći, a to je da želim podsjetiti na e, ključne instrumente zajedničke poljoprivredne politike kojima se može odgovoriti na e, neke od ideja koje smo danas ovdje čuli. E, politika ruralnog razvoja sadrži mnoge zanimljive mjere za okoliš koje bi mogle omogućiti da se primjenjuju tehnološka rješenja koja smo ovdje čuli. Želim vas međutim isto tako podsjetiti da mreže ruralnog razvoja i mreže za inovacije mogu pridonijeti da se za to pročuje. Mislim da bismo morali i raditi na tome. Isto tako želim vas podsjetiti da e, Europsko partnerstvo za inovacije u poljoprivredi je baš radilo na tim e, pitanjima i objavilo nekoliko dokumenata koji su naišli na vrlo pozitivan no, prihvat kod e, poljoprivrednika. Isto tako, e, mnogo toga što oni mogu sudjelovati u širenju takvih tehnologija. Međutim, prije nego što se završi sjednica i ovo saslušanje, imam par pitanja, iako neću čuti odgovore. Koliki dio onih e, emisija, onih 10% emisija dolazi iz tla? Zanima me, dakle, koliki dio poljoprivrednih emisija dolazi iz tla? Isto tako, zanima me što predstavljaju sve te tehnike što se tiče ekonomskoj aspekata za poljoprivrednika. Govori se o smanjenju za 19%, odnosno uštedi, što to znači u smislu prihoda poljoprivrednika. I mislim da je to važno. I za kraj htio bih shvatiti i to od osoba koje su govorili o tim studijama. Ovo je zapravo ključno pitanje. Koliko košta e, svaka tona bez e, dušika i uhljika koji e, se hvataju. Dakle, koliko to košta? Jer to je jako važno s ekonomskog i političkog stanovišta. Hvala po prvi puta sam ovdje čuo da predstavnik komisije za koju pretpostavljamo da sve zna, dakle predstavnik sveznajuće komisije postavlja pitanje. To je prava novina i nikada nismo ovdje doživjeli da predstavnik Europske komisije postavlja pitanje. Bude li itko mogao odgovoriti na to pitanje, bio bi nam jako značajno. Evo, gospođa Kuper, ali kratko. Da, bilo bi mi drago da više govoriti o samoj temi hvatanja ugljika i e, konzervacijskoj poljoprivredi. Ali samo e, jedna stvar, e, morate paziti hvatanje ugljiha u tlu i ublaživanje klimatskih promjena čini se da taj efekt nije toliko bitan kao što su to neki tvrdili možda u površinskom sloju, e, možda to je tako, ali u dubljim slojevima tla e, nema puno ugljika koji se hvata. I e, mislim da konzervacijska poljoprivreda ne pridonosi u velikoj hvatanju ugljika, ali ona ima druge korisne aspekte. Osim e, ugljika e, postoji još i dušikov oksid koji se također treba uzeti u obzir. Odgovor na vaše pitanje uopće nije jednostavan. Ne znam e, koliko bih mogla nešto reći o tome koliko to ima ekonomski učinak. Možda Paolo hoće nešto reći o tome. Pa htjela bih nešto reći vrlo kratko. Podsjećam vas na podatke koje imamo i to su e, podaci koji su na koji se stvarno može osloniti. A kada se radi o e, hvatanju ugljika u tlu, ono je bilo 20 puta jače od redukcija emisija e, u odnosu na prestajanje sa oranjem u tlu tla i to su podatke koje imaju Španjolske. Hvala. Mislim da se u znanosti uvijek i kaže da morate oprezno e, pristupati rezultatima. To kao znanstvenik i sam znam. Zahvaljujem se dakle svim stručnjacima i svim e, sudionicima. Ovo je bilo zanimljivo saslušanje. Čuli smo puno zanimljivih informacija i mislim da se je to samo nešto što se nadonaje na sve ono što ćemo čuti još i u budućnosti o toj temi. Ne zaboravite, sada moramo ići na prvi kat u dvoranu 1G.